ove sjednice. Ako ne bude uložena primjedba, to će biti smatrano usvojenim. Odbor IMKO je e, podastro ispravku jednog e, izvješća i ta ispravka vrijedi kao prihvaćena ukoliko u roku 24 sata jedan klub zastupnika ili barem 24 40 eh, zastupnika ne zatraži da se to stavi na glasanje. U suprotnom eh, ta će ispravka biti objavljena u zapisniku ovog, ove sjednice. U srijedu ću eh, potpisati